Okay, um, welcome. I know that, uh, there's a lot going on. Dobar dan. E, Znam da se mnogo toga događa i da nam nije svima e, lako biti ovdje u e, istom trenu na otvaranju odbora, ali sam u okružnici obećala, dakle, da ćemo razgovarati o odgodi tih mjerila iz onog iz e, pisma koje sam dostavila i e, kao i o drugim odgodama, ali eto nakon usvajanja dnevnog reda i najava predsjednice imali ih, <laughs> dobro. Mislim da predlažemo da dakle da prvo krenemo u opću raspravu o samom stanju, dakle o odgodi što je to i koji je status e, dosija koji još za sada nisu završeni, odnosno koji nisu već e, izglasani kao zakonodavne rezolucije. Mislim, evo je to svima u redu. Dakle, ja predlažem da postupimo na sljedeći način. E, vidim da se netko već javlja za riječ. Zahvaljujem, eh, Sharon. Imam samo pitanje što se tiče eh, mišljenja za pododbor. Ako mi je to dobro rečeno, odluka se predviđa za četvrtak, zar ne? Četvrtak ujutro već zasjedaju predsjednici klubova, tako da zapravo ne možemo ranije s time izaći, ali zastoje i odbor EPP-a e, o p-a, eh, Poljskoj i neki od naših kolega neće biti ovdje pa možemo li provjeriti mogu li se te, može li se odluka o pododboru e, radije premjestiti na ponedjeljak u Strasburu? To bi bilo dobro, onda bi mogli interno još e, bolje o tome raspraviti. Evo to je moja molba. Hvala. Evo vidim kako sada želite ponedjeljkom na veće sastanke u Strasburu. Nije to divno. Ali evo, e, prvi puta E, je svaki član odbora objašnjavao zašto ćemo na kraju možda završiti tako da ćemo ih morati imati. Dobro, gospodine Lang, imat ćemo to u vidu i probat ćemo to organizirati. Evo, time sam e, ujedno završila i sa najavama predsjednice. Mislim da je onda u svoj dnevni red, ali netko se još javlja za riječ. Dakle, što se tiče usvojenja dnevnog reda. E, doista nam da ste e, puno truda uložili u ova mjerila i neki drugi također e, izvjestitelji u sjeni. Ali možda još na neki način možemo tu još postupiti. Što se tiče fondova tržišta, financijskih tržišta, 4 milijarde eura može se vratiti u, vlast, u domicile, zemlje domicila i to bi se moglo napraviti. A mi nismo dovoljno o tome raspravili. Pa bih ja predložio što se tiče i e, točke 5 i 7, znači indeksa i novčanih fondova, da odgodimo e, raspravu o tome dok nismo ipak e, to raspravili. Mislim da možda ipak trebamo si uzeti još malo vremena. Ovo je ipak zakonodavni nabor i e, možda eto e, da odgodimo e, glasovanje kako bismo mogli sve implikacije, sve učinke dobro razmotriti. Hvala. E, uzimam to u e, obzir, e, to sam zapravo i htjela u raspravi o odgodi, ali evo uzet ću to kao da ste uložili formalni zahtjev i za točku 5 i za točku 7 dnevnog reda. Nešto od onoga što smo rekli možda jeste relevantno, možda nije, ali to svejedno ne znači da smo još odlučili, gospodine Lukudri. to ćemo odlučiti nakon što smo raspravili o tome. Ne kažem da smo to još sada u ovom trenutku tako odlučili. Ali evo vam riječ, izvolite. Ne vidim zapravo razlog zašto bismo e, trebali o novčanim fondovima odgoditi glasovanje. Razumijem da postoje politička lažena u mišljenju posebice što se tiče nekih dijelova prijedloga, na primjer e, kako pristupiti određenim E, dijelovima tog predloga, ali svejedno e, mislim da bi e, članovi odbora trebali imati priliku glasovati za ili protiv dijelova predloga, ali to onda i onako nije kraj. Ići ćemo s time na plenarnu sjednicu, pa ćemo imati vremena, možda pripremiti alternative, dobro vidjet ćemo. Onda trebamo pregovarati s vijećem, ali u svakom slučaju imat ćemo vremena još to ponovno razmotriti. Pa ne vidim koji bi bio dovoljan i dobar razlog za odgodu. Evo, to je meni e, moje mišljenje kao izvjestitelja. Već smo jednom imali odgodu. Dali smo nekoliko dodatnih dana kako bismo si omogućili možda da dođemo do nekih kompromisa koji bi uživali širu potporu. Oni su pak izneseni pred nas prošli tjedan. Um, išli su u smjeru osiguranja veće fleksibilnosti, dakle u vašem upravo smjeru, ako smijem Evo i to tu reći. Dakle, mislim da u tom smislu bi sada odbor trebao ipak dati svoje mišljenje o tome. Mislim da smo evo sada upravo ušli u raspravu o odgodi, ali prije nego što sam ja dala e, opće i napomene. Ali dobro. Evo što sam ja zapravo mislila reći. što se tiče indeksa E, indeksa koji se koriste kao mjerilo u financijskim e, instrumentima, većina je tražila odgodu i to će vjerojatno biti odraženo i u glasovanju ako se odlučimo glasovati. A što sam zapravo htjela, znači što se tiče sad i u ovom drugom kontekstu, kontekstu novčanih fondova, jest objasniti što će se dogoditi sa svime što nije završeno. Znači sav posao koji svi dokumenti i dosije koje nismo zatvorili u prvom čitanju preostaju kao nezavršeni E, dokumenti, nezavršene točke. Znači, o tome će odlučivati sljedeći parlament. Njih uopće ne obvezuje ono što smo mi odlučili. Oni mogu pogledati što smo mi odlučili, što smo napravili, pogledati koliko je široki konsenzus ili slaganje postignuto oko toga i to onda će njima biti indikativno hoće li to ponovno otvarati, poslati komisiji, nastaviti, ali oni imaju sve opcije pred sobom o tome kako će nastaviti na radu s ovim dosijema koji nisu završeni. Dakle, evo moj vlastiti e, dokument, e, indeksi korišteni kao mjerila, znam e, e, da će se to trebalo i da je bilo vjerojatno da će se to tako dogoditi. Možda ako bi u vijeću odjednom bljesnulo i oni bi to hitno po završavali, e, onda bismo mogli završiti, ali to se nije dogodilo i tako zapravo sada imamo e, niz e, uravnoteženih kompromisa, pa možda evo s naše strane smo ipak uspjeli postići napredak, ali možda ipak neke još klubovi smatraju da mi možda htjeli imati više vremena. Ali moj, meni se čini da zapravo sada ponovna prerada ovih kompromisa je je nešto, ne znam što, možda i nije pravi put. Mislim, od e, studenog e, se o tom <laughs> raspravlja i to je jedno od ključnih pitanja. Ja sam, e, znači, raspravljalo se o području primjene i gledali smo što se događa zapravo sa područjem primjene i sa onim dijelovima gdje se govori o upravljanju. I na sastancima Eh, odbora u sjeni i onime što smo razgovarali i imali, promijenili smo ograničenja u području primjene, ali i dalje to uzrokuje probleme. I od, sve od Strasbura znam da komisija ide okolo i govori da imaju zabrinutosti što se tiče načina na koji smo mi u pravnom smislu s time postupili. Znači može li se doista dopustiti toliki stupanj fleksibilnosti unutar uredbe? Ma znamo zapravo da može uredba omogućiti dovoljno e, široki područje fleksibilnosti i kod Emira i kod kapitalnih zahtjeva e, smo isto tako omogućili takvu fleksibilnost. Ali E, bez obzira, uzevši u obzir način na koji su ova mjerila ključna i mijenjaju uopće i osko principe e, u zapravo legislativne propise, pitanje je ne bi li možda nešto od ovoga bilo bolje funkcioniralo u obliku direktive i pitali smo i pravnu službu da se pozabavi tim aspektom. I sada recimo da krenem sada ponovno samo od početka, jer sada naravno znam više puno o tome nego kad sam krenula u to. Možda bih ja zapravo to bila i predložila, da se vrlo brzo prođe kroz uredbu da se e, obave ove ključna mjerila i mogli smo to brzo obaviti, onda bi vijeće moglo e, djelovati brže, a onda smo mogli ići na direktivu E, koja bi možda e, se bavila možda malo polaganije i temeljitije ovim pitanjem tih e, beskonačnog broja mjerala koje sam ja pokušala sve uključiti u svoj prijedlog, što zapravo ne ograničuje opseg, jer zapravo radi se o regulatornim tehničkim standardima prema ESMI i nadležno tijelo ih također prati za neka od mjerila i traži da ih se izvadi e, iz e, područja primjene. Znači to je problem onda pak e, komisiji. I upravo zato je EPP u svom zahtjevu za odgodu rekao da oni žele pravnu sigurnost, da je to njihova zabrinutost. Dakle, mislim da bi sada E, bilo teško e, učiniti nešto što bi e, dramatično promijenilo mjerila. Mogli bismo još jednom pokušati. Ali mislim da je dobro, ne znam, možda nije dobro glasovati o stvarima koje odbor ne podupire jer to nije dobra poruka našim nasljednicima onda našim nasljednicima možemo reći dobro evo nismo mogli odlučiti pa glasujte ponovno a ako uspijemo dobiti nešto što će dobiti široku potporu i konsenzus, onda je vrijedno izglasati to, jer onda je to poruka, snažna poruka našim nasljednicima na koju se mogu nasloniti, ali ako krenemo e, u glasovanja, znamo da smo tu na samom rubu E, i da je samo pitanje slučajnosti hoće li ispasti ovako ili onako ili će netko slučajno biti ovdje ili ne. To nije dobra izlazna poruka iz ovog odbora. Nije poruka koju ja želim poslati, niti je korisna našim nasljednicima. Dakle, eto, tako ja mislim, dakle, e, to je moje mišljenje o ovom prijedlogu indeksima za o financijskim instrumentima. Sad, e, ne znam možemo li postići ovu poziciju širokom konsenzusa, jer ako ne možemo, onda mislim da možda to neće biti vrijedno truda. Znači sada e, vas pitam, e, ne znam, bi li nešto od ovoga trebalo biti u obliku direktive? I mislim da bi i vijeće i komisija trebali to zapravo pogledati, tako da kada to dođe do faze trijaloga u sljedećem mandatu, da se onda ta stvar razriješi. I mislim, moglo bi se to razriješiti bez daljnjeg gubljenja vremena. E, I neki od vas svakako <laughs> će biti ovdje i komisija također. Dakle, e, neki, to su neki od mojih komentara što se tiče našeg stava i e, naputaka koje ćemo dati naših, e, našim nasljednicima. To isto to vrijedi i za novčane fondove gdje također postoje neslaganje ne znam e, hoće li tu biti većih ili manjih nesuglasica, to ćemo vidjeti kad ćemo glasovati, ali svejedno vas e, molim da imate na umu da je najbolje što možemo postići je imati što više e, konsenzusa u našem mišljenju, da se pokaže da smo to odradili na dobar način i da smo uložili trud na pravi način. A sada ću evo dati Emily, a imat ćemo dovoljno i vremena jer nećemo baš previše glasovati danas. E, e, svakako ne o indeksima i ne o novčanim fondovima. Hvala. Dakle, kao što smo već, e, kao što si već najavila da ćemo ići na odgodu. Nadam se da bar evo što se s naše strane možemo nekako zatvoriti stvar, e, zatvoriti prvo glasovanje. Konzultirala sam i tajništvo što se tiče ovog pitanja jer nije e, ideja da e, to e, uklonimo, nego da negdje to ubacimo na trećeg ožujka na dnevni red, jer ako zatražite odgodu, onda se treba nakon toga vrlo aktivno angažirati. Znači, e, pazit ćemo na ovu stvar, vratit ćemo se na to, probat ćemo učiniti sve što možemo e, kako bismo iznijeli neke nove prijedloge. U načelu dobili smo dodatke, dakle se prošli tjedan i mislim radi se o 22 stranice dodataka i to jest uredba, dakle radimo to u obliku uredbe i to važne uredbe pa sam zapravo mislila da tu postoje neke nedorečenosti, pravna nesigurnost i nekonzistentnost. Pa možemo li e, reći što će u 4-5 godina biti u području primjene, e, a trebali bi to moći reći? A drugo, e, delegiranje ključnih dijelova područja primjene ESMI je problematično. To moramo dogovarati među nama. Mislim da je to težak kompromis za postići, ali morat ćemo također e, to uzeti u obzir ili bar glasovati čela radi. Naime, na nama je kao legislatorima da to definiramo. Dakle, to su sada ključna pitanja, ali neću sada dalje ulaziti u detalje naših zabrinutosti, ali to su glavni razlozi zašto smo zatražili odgodu te također upravo smo sada imali ranije radnu skupinu i ljudi bi zapravo željeli raspraviti o tome o čemu ćemo glasovati. Vidjela sam i glasičku listu za petak, a nisam i mogla reći. Znači, bilo bi dobro ako idemo na odgodu i onda se vrlo aktivno uključimo u ovo pitanje u sljedećim tjednima. Tako da je to, bar kao parlament, mi možemo zaključiti svoj dio rada po tom pogledu. Zahvaljujem. Ja se također nadam, jer ja sam već i ranije rekla da ću pokušati uključiti sve amandmane i ponudila sam vam da sudjelujete u izradi e, područja primjene, a e, aneksa drži sve anekse i sve amandmane koje su svi podnijeli, nema tu ničega novoga. Ja sam pokušala biti tu sve uključiva i sve uključiti ali trebamo imati na umu da s jedne strane ljudi žele da se iz e, područja primjene izbace sva roba, energija i tako dalje, puno toga, a s druge strane ima onih koji ne žele da se išta e, izbaci iz područja primjene i teško je zapravo zacrtati unaprijed pravi put ovdje. Zato dajem riječ dalje. Hvala. E, E, zapravo rekli ste mudro da ili trebamo imati veliku većinu i e, donijeti što je, doći do što je većeg stupnja e, ili odgoditi. Da, mislim zapravo da što se tiče indeksa korištenog kamera možemo doći do takve većine. Možda neki neće biti najsretniji time, ali Mislim da će se raditi to recimo dvije trećine na jednu trećinu ili tri četvrtine jedna četvrtina. To bi bilo ono što ja smatram velikom većinom. A, to je dovoljno da, se, da preživi u sljedećem mandatu e, ova točka. Ono što me malo e, su nedavni razvoj događanja. Naime, jedna je stvar e, pokušati postići široku E, potporu u dobroj vjeri, ali kada čujem iskreno ljude kako za pregovaračkim stolom govore, a da ne žele 3% e, kapitalnog e, ovog tampon zone kapitala, što zapravo ne želimo ići na zakonodavni akt, nego želimo status quo, to ja ne zovem pregovorima u dobroj vjeri. I nije slučajno što je komisija dala ovakav prijedlog i nije slučajno što e, su veliki e, igrači ovdje SRB i G20 su rekli da se treba baviti pitanjem novčanih fondovima, a onda ljudi kažu ne, trebamo staviti promatračko razdoblje od tri godine, onda odlučiti hoćemo li e, tampon ili polako isključivanje to mi se ne čini ozbiljnim. Pregovori u dobroj vjeri da, ali ako se hoćete igrati taktike odgađanja, onda u jednom trenutku zapravo to treba prekinuti i reći to jasno i glasno. Ali, ja sam također htjela reći također da mi se činilo da je ovo E, da Sharon ima pravo što se tiče priložnog puta za indeks, ponekad kad pokušate ići na, samo na kompromise i biti fair prema svima i onome što oni žele, na kraju dođete do situacije gdje e, jedan traži fleksibilnost, a drugi to smatra pravnom nesigurnošću. I onda zapravo ono što smo mi raspravili u našoj grupi ispada sljedeće. Jednostavno nije jasno što će se dogoditi. Ono što ne možemo reći, znači ako mi damo dio ovlasti ovdje, gdje je onda pravna jasnoća o tome što ih tražimo da oni preuzmu. Mislim da se to može u nekom smislu tumačiti da čak i ako je to dio područja primjene, svejedno se može e, esmi dati djelomično ili puno eh, odstupanje. Znači, još uvijek nije jasno što je ovdje područje primjene. Znači, treba se osim toga odlučiti hoćete li uredbu ili direktivu, a ne jedno i drugo, pa ne e, raditi uredbu na način kao da je direktiva, a onda reći nekome E, tko treba to provesti u, e, svoj zakonodavni sustav, e pa sad ćete i provesti i izmišljati propise istovremeno kao pola uredba, pola direktiva. Znači, zapravo ne smijemo tu pravnu nesigurnost dopustiti da se uvuče na stražnja vrata i to je ono što smo pokušali razjasniti jer to je bitno. Ne smijemo zaboraviti dakle da, e, da smo imali veliko saslušanje upravo e, o e, mjerilima nakon krize sa Liborom i e, tamo se govorilo onda da je zapravo manipulacija ovdje puno veća nego one mogućnosti manipulacije sa Liborom. 5,3 milijarde dolara dnevno financija koje koje tu, o kojima se tu radi. Znači ne smijemo ovdje imati nesigurnosti u našim rezultatima moramo ili povećati pravnu sigurnost ili e, ili krenuti šerenim pristupom, znači ne možemo imati veliku nesigurnost, neki bi za, neki nisu i onda da na plenarnoj se ključni i veliki amandmani podnose. To ne bi bilo dobro. Mislim, a, e, ovaj odbor je napravio i svakako trebali bismo e, imati neko, neko poštovanje i prema tom poslu koji je odložen i kao što sam rekla, moj, klub i ja ćemo to podupriti e, kako bismo još u ovom sazivu parlamenta o tome glasovali. Jean Paul. Hvala gospođo predsjedavajuća, neću govoriti o izvješću, samo vam želim zahvaliti. Što se tiče svega ostaloga, dakle nije to izvješće, nego je to plan koji je dogovoren. Mi moramo dalje raditi na tom tekstu. Dakle, postavlja se pitanje hoće li to biti direktiva ili uredba. Ja osobno smatram da bi to trebala biti uredba jer smo do sada na taj način urađivali područ, financijsko područje i ako želimo uistinu sklađivati propise, onda nam treba uredba, a ne trebamo uvoditi novu nesigurnost. Što se tiče potrebe za kvalitetnom regulacijom, Arlen je malo prije spomenula, aferu u vezi sa Forexom. To će biti još veća afera od one sa Liborom. Prema tome mi e, ne možemo sada raditi neke polupokušaje kod donošenja propisa. Ja sam veliki zagovaratelj ESME, premda sam je u početku kritizirao, no ne mislim da bi bilo razimno prepustiti ESMI neke odgovornosti e, koje bi trebale biti na prvoj razini Isto tako moram reći da svi žele da se daju velike ovlasti ESME, istovremeno nema dovoljnih financijskih niti sredstava niti dovoljno kadrova za obavljanje e, zadaća koje su joj povjerene. Prema tome, e, mislim da mora da se mora reći da ESMA nema odgovarajuća sredstva da bi odradila e, te zadaće koje su joj povjerene. Dakle, smatram da bi bilo bolje kao što smo čuli od kolega da si uzmemo dovoljno vremena da kvalitetno odradimo posao, a ne da samo kažemo da smo nešto izglasali. Dakle, ovaj datum od 3. ožujka nije imperativan, moramo e, učiniti ovaj tekst konzistentnim kao što to dolikuje okolnostima. Hvala. Hvala, nadam se da je moj tekst bio dovoljno jasan. Vernon, izvoli. Samo mala napomena, odnosno dopuna onome što je Jean-Paul Gazezu prvo rekao. Dakle, ishodište e, su zapravo bile e, manipulacije Liborom i Euroborom i slične manipulacije, ali u prijedlozima sada e, su razni drugi indeksi i mislim da zapravo nema ničeg transparentnije, niti, fair, niti ničeg ferno, osim rezultata koji se postižu na burzi. Znači, rezultati na burzama su najjasniji e, dio i taj dio treba biti e, e, dio koji neće biti obuhvaćen ovim, ovom regulativom jer za nju ne treba, za tako otvoreni sustav ne treba dodatno reguliranje. Dobro, Lisa, izvoli. Hvala. Neću ponavljati ono što je već rečeno. Mislim da je važno da odgodimo glasovanje o indeksima te da postignemo slaganje većine o ovom pitanju. Me dovodimo u pitanje ovaj datum. Je li to najbliži datum kada to možemo učiniti? zato što mislim da je potrebno imati dovoljno vremena za naš pravni dio posla. Drugo pitanje je, nije mi jasno, želite li odgoditi glasovanje o novčanim fondovima? Ne vidim za to iste razloge kao za ovo prvu odgodu. Kada je riječ o indeksima mislim da idemo u dobrom pravcu. Jasno mi je vaše stajalište i htjela bih da učinimo što možemo te da ispravimo što je više moguće naše vlastito stajalište. Ono što sam rekla je da ću odgoditi indekse. Imamo zahtjev o novčanim fondovima, je izvjestitelji iz S ideja. Vi na stvari gledate drugačije. Silvi, izvoli. Da, neću niti ja dužiti s ovom raspravom, no smatram da je posao dobro odrađen od strane izvjestitelja i uistinu ne treba podcijeniti široku potporu. Dakle, ne govorimo ovdje kakvo je izvješće, moramo pokušati dobiti širu potporu i smatram da je ovdje tema kod koje je bilo više od skretanja s pravog puta, bilo je pravih zlouporaba i zato nam ovdje u parlamentu trebaju efikasna rješenja. Slažem se sa Jean paulom Meni bi bilo draže da smo to povjerili ESMI, ali to podrazumijeva da ESMA ima određene sposobnosti i kapacitete koje trenutno nema. Dakle, mislim da naprosto trebamo još raditi na ovom izvješću. Hvala. Dobro, to je to kada je riječ o indeksima. Izvolite. Unatoč poslu na ovom izvješću mislim da bi bilo loše požurivati stvari. Euroskeptici bi time došli u prvi plan. Mislim da ne smijemo žuriti sa donošenjem propisa. Koliko mene zabrinjavaju novčani fondovi, želim da mi neko pokaže da sam u krivu kako bi promijenio mišljenje. Zanima me, znaju li oni koji dižu ruke o čemu se ovdje zapravo radi? Pa tu se predlaže nešto sasvim drugo, a o tome nismo podrobno raspravili. To se upućeno i onima koji govore o kompromisima. Pitanje koje se ovdje nameće je da govorimo o 400 milijardi eura nad kojim nemamo jurisdikciju. Možemo li to pretvoriti u pozitivnu likvidnost? Možemo li ovdje stvarati pravila koje se potom neće primjenjivati, recimo u SAD-u? Zašto onda radimo uopće takve propise? Koja je zapravo naša uloga? Ja sam predlagao da ukoliko postoje neka pitanja koja se tiču sistemskih rizika da se potom uvedu kazne koje se tiču likvidnosti. Međutim, to se nije dogodilo. I sada govorimo o mehanizmu SINAP i sličnom. Pitam se koji su razlozi za to. Nije bilo potrebe. Dolaze izbori, izbori koji su u travnju, a mi sada žurimo. Pitam se koji je razlog za to naše posao, da uzmemo dovoljno vremena, da donesemo odluku kako bismo glasovali ovakvim pitanjima. Htio bih da sada ispada da više razgovaramo o indeksima nego o tržištima novca, odnosno novčanim fondovima, te ja predlažem da odgodimo obje točke. To je da moj današnji prijedlog, gospođo predsjedavajuća. Hvala vam. Reći ću nešto o novčanim fondovima. Mislim da činjenica da istina o njima nije nužno poznata. Ukoliko pogledate konzultacije koje su u tijeku koje se tiču drugih zakonodavnih propisa iz komisije koji će sada morati pričekati drugi saziv. Čini mi se da su području središnjih e, banaka oni ne podudaraju s onim što se zbilja događa na terenu. razgovarala sam sa sudjenicima rasprave, vidjela da oni zapravo se oni bave nekim pitanjima koje su koje, koje ne bi trebala biti u prvom planu. Nadam se da ćemo kada dođemo e, do trijalog da ćemo vidjeti ishode e, dodatnih istraga, vidjeti što se događa, koji je stajalište središnjih banaka. Vidim, Filip, da se želite javiti za riječ. Kad je riječ o pomoći središnje banke, onda tu uskaču žele zaštititi novac koji se nalazi u sustavu. Međutim, građani treba imati pristup e, svojim novčanim fondovima. Dakle, pitanje s kojim se tičemo kada je riječ o cnav je da nitko zapravo ne zna kamo vodi ovaj pristup, te će nas sigurno čekati još dodatno posla oko ovog pitanja u idućem mandatu. Da govorimo o štednim depozitima i slično i ukoliko prenamjenimo svrhu ovog novca, ne znam zapravo gdje ćemo završiti. Filip, htio si ponovno riječ. Žao mi je gej, poštujem te, ali ovo je sada zaista previše. Ono što ti radiš je da se razbacuješ e, iznosima samo kako bi preplašio ljude, a to je nešto što ja ne mogu prihvatiti. Na taj način širiš strah i nesigurnost, to radi industrija, nemojte raditi ovo, to će ugroziti gospodarstvo, nemojte raditi ono, to će ugroziti gospodarstvo, to je ono što si ti zapravo htio postići. Žao mi je, ali to ne mogu prihvatiti. Ja nisam iz financijskog svijeta, ali znam dovoljno o tim stvarima da razlikujem istinu od sranja. Drugo, Europska središnja banka kaže da trebamo iskoordinirati cena fondove, a ti misliš da su oni svi usijane glave koje ne razumiju kako stvari funkcioniraju. I sada ti misliš da znaš bolje. Naravno, riječ je o ljudima koji su imenovani na ta mjesta na demokratski način i želiš tvrditi da oni znaju manje nego što zna financijska industrija. Žao mi je, ali kao zakonodavac koji se povinuje zahtjevima industrije, jednostavno to ne mogu prihvatiti. Ti zapravo impliciraš da oni koji ne savjetuju savjet industrije, da oni donose loše odluke to je za mene uvreda i to neću prihvatiti. Mogu li odgovoriti, pita gospodin Mitchell. Nije mi potreban savjet, veli predsjedavajuća. Ne sviđa mi se kad je rasprava na ovoj osobnoj, e, na ovoj osobnoj razini. Filip, to si ti upravo učinio. Gej se suzdržao u svojim komentarima, ti si to sveo na osobnu razinu. Znam da je to tvoj stil, i kad kad to iskorištavamo, taj tvoj stav, međutim, molim te, suzdrži se. Komisija koja se bavi ovim pitanjem je predložila nešto sasvim drugo i nemojmo sada ovu raspravu svoditi na osobnu raspravu, gdje imaš pravo uzvratiti Neću se time baviti. Moj je posao kao zakonodavca da donosim odluke bez obzira na to što govori netko izvana. Bilo to neka druga institucija ili industrija. Govorim istinu. Danas se zalažem za nešto u što sam sasvim uvjerena to da ljudi koji glasaju o ovim pitanjima ne znaju što zapravo čine. Velika većina ne zna koje su posljedice ovoga. Zato stražim dodatno vrijeme kako bi ljudi shvatili koje su implikacije vezane uz ova pitanja. I nije samo riječ o industriji. Za ovo zabrinjava europske riznice, lokalne vlasti, sveučilišta, privatne i javne investitore. I predložio sam dodatnu transparentnost i provjeru I pitanje je što će se sada dogoditi. Ja želim da mi obavimo sve posao kao što trebamo to činiti kao zakonodavci, da uzmemo dovoljno vremena, da sagledamo koje su implikacije i vidimo čemu zapravo odlučujemo. Mislim da to trenutno ne činimo i to je ono što sam htio istaknuti. Hvala vam. Dobro. Započeli smo sa tri glasovanja tri točke kojima su trebali glasovati. Mislim da ćemo sada odgoditi indekse, te trebamo još odlučiti hoćemo li odlučiti glasovanje o novčanim fondovima. Ukoliko izvjestitelji dalje ne žele da se o tome glasa, možemo vidjeti kako je naše stajalište po tom pitanju metodom dizanja ruku. Tko je zato da se ovo odgodi? Može bolje da glasujemo elektronski, spričavam se. Tko nema karticu? Jean Paul izvoli. Jean Paul has a point of order. Jean Paul istaknuti. Da, htio sam samo nešto razjasniti. Vezano uz, uz ovo pitanje ja sam već izrekao svoj stav, no mislim da je osnovno pitanje da moramo vidjeti e, na koji način ćemo sagledati CENAV i VENAV fondove. Dakle, činjenica da se to odlaže neće izmijeniti mišljenja koja pojedinci imaju. Jedina je prednost kod odlaganja glasovanja da možemo proći kroz popis za glasovanje koje smo dobili pola sata prije početka sjednice i dakle možemo e, na njoj raditi tako da bude konzistentnija. Tematika je toliko složena da ovisno o ishodu glasovanja na našem odboru, da će to zapravo značiti čitav niz posljedica u samome tekstu. Ja ne želim e, kritizirati izvjestitelja koji je uložio velik trud, međutim što se tiče same zahtjevnosti tematike, e, neki stavovi nisu usklađeni. Mislim da će ovo izvješće omogućiti svima da o tome još razmisle. Mislim da se neće suštinski izmijeniti stajalište žele li se sačuvati cena fondovi ili ne i pod kojim okolnostima, ali moći ćemo doći do jednog teksta koji će biti konzistentniji, imat ćemo više vremena nego što je imalo tajništvo i izvjestitelj do sada. Hvala. Dobro. Dakle, prijedlog je da se ovo odgodi, ali ne uvijek, ukoliko mogu to tako reći. U svakom slučaju glasujmo, glasovanje je otvoreno za indekse. Vjerujem da će se tako nešto zatražiti. Sorry, Prostite, mislila sam na novčane fondove. Složili smo se da se indeksi odgode. Ovo je dakle jeste li da se odgodi, dakle da, zeleno znači da ste za to. Glasovanje je otvoreno. Još dvije kartice nisu glasovale, odnosno jedna. Dobro, zatvoren glasovanje. Dakle, odgađa se 23 glasa za, naspram 15. Um, Izvjestitelj želi riječ. Hvala vam. Poštujem većinu u odboru. Međutim, u duhu onoga što je rekao gospodin Gozes, spreman sam to odgoditi za blisku budućnost. Dakle, što prije budemo to i mogli glasovati, to bolje. U međuvremenu možemo nastaviti raditi na glasačkim e, popisima. Međutim, trebamo zauzeti stajalište kada je riječ o cenavu i to se možda neće dogoditi u idućih nekoliko dana, odnosno pretpostavljam da se to neće dogoditi. Složimo se međusobno da je ovo posljednja odgode, da ćemo idući put doista glasovati. Svi su vidjeli amandmane, svi su dobili glasačke popise i trebaju donijeti odluku. Hvala vam. Hvala. Burkhardt, izvoli. Hvala. Slažem se sa stajalištem koji je istaknuo izvjestitelj. Trebamo glasovati što je prije moguće. Međutim, treba nam još neko vrijeme kako bismo podrobno proučili glasačke popise. Održat ćemo još jedan sastanak ovog tjedna. EPP ima sastanak u inozemstvu i tamo, ćemo, i tamo će putovati mnogi članovi ovog odbora. Te zato mislim da ne bi bilo dobro da se glasuje u četvrtak ovoga tjedna, ali siguran sam da možemo naći manevarskog prostora za ovo glasovanje u budućnosti. Hvala, već smo se složili da nećemo to učiniti ovog četvrtka upravo zbog toga što će mnogi članovi izbivati. Mislim da, da sam već rekla da nećemo glasovati u tako kratkom e, roku i u kontekstu odsutnosti brojnih članova odbora. Vidjet ćemo na kada možemo glasovati idući put. Naš raspored nije previše dakle, moći ćemo tome, tome posvetiti vrijeme našem omiljenom ponedjeljku u Strasburgu. Žao mi je, ne. Nastavimo na iduću točku dnevnog reda, dakle nema glasovanja, ovi koji su došli zbog glasovanja mogu otići. Sada možemo ići na, točke dnevnog reda 3 i 4, na zajednički sustav oporezivanja matičnih društva i društava kćeri iz različitih država članica. Tu je nacrt izvješća, a vi koji odlazite, molim vas, otiđite u tišini. And then I can give the floor. dajem riječ gospodinu Nitrasu odnosno gospodinu Kutašu u ime kolegice Kleve, treća točka dnevnog reda. I molim vas, ukoliko odlazite, napustite salu brzo kako bismo mogli nastaviti sa našim poslom. Hvala vam. Možete, možete početi kad budete spremni. Dosta je bučno. Molim vas, kolege. Molim vas, imamo govornika. On želi govoriti da ne mora vikati. Kao prvo želim se ispričati u mojcino ime. Ona nije mogla biti nazočna danas, ali ima dobro opravdanje. Naime, rodila je, tako da, evo, postala je majka. Ja ću predstaviti njezino izvješće. Na početku želim samo spomenuti da je parlament e, podržavao borbu protiv ute izbjegavanja poreza. Bili smo vrlo glasni u toj raspravi te smo apelirali na komisiju da se pozabavi pitanjem razlika u poreznim sustavima i različitog oporezivanja financijskih hibridnih instrumenata, te da se iznese prijedlog za reviziju direktive o matičnim društvima i društvima kćeri, te klauzule o sprječavanju sprečavanju zlouporaba i ukidanju dvostrukog neplaćanja poreza u Europskoj uniji. Europska komisija je iznijela prijedlog i mi ga pozdravljamo. Što se tiče razlika o poreznim sustavima i oporezivanju e, fiskalnih e, hibridnih instrumenata, izvjestitelj podržava stajalište, izvjestiteljica podržava stajalište komisije. Trenutno e, postoje različite kvalifikacije hibridnih zajmova u smislu oporezivanja, tako da se u nekim državama smatraju kao trošak koji je porezno priznat, a u drugima se smatra E, dobiti koja je oslobođena od poreza. Dakle, treba se hitno riješiti pitanje neusklađenosti poreznih sustava. Ovaj prijedlog koji je na stolu e, slijedi preporuke radne skupine za porez na dobit iz 2010. godine. Riječ je o tome e, da se stavlja naglasak na porez koji se može odbiti na samom izvoru. Zatim tu je i opće pravilo o sprečavanju zlouporabe i tu je donesena izmjena. Parlament već dugo zagovara da se e, spriječi poduzeća da ulažu u tvrtke kćeri u državama članicama gdje su e, pravila o sprečavanju zlouporaba manje stroga ili ne postoje. Zato izvjestiteljica snažno podržava uvođenje obvezujućeg pravila prema kojem bi sve države članice, morale ignorirati e, dobit, poreznu dobit iz e, raznih aranžmana e, koji ne odražavaju gospodarsku realnost. Kolegica Kleva također mijenja i članke 1 i 4 direktiva o matičnim društvima i društvima kćeri također se zalaže za strožu definiciju matičnih društava e, te da se e, spriječi narušavanje tržišnog natjecanja. Također uvodi prijedlog za obveznu e, stopu poreza na dobit da ne bude niža od 75% prosječne stope u državama članicama. Na ovom odboru je 2011. godine već dana potpora sličnim prijedlozima, to je bilo izvješće Svena Gigolda i izvjestiteljica se nada da će s obzirom na to da je ovo pitanje aktualno i na međunarodnoj razini, ne samo dobiti vašu potporu, nego isto tako i potporu država članica kao i komisije. Ona se već unaprijed raduje nastavku rada na ovoj temi sa izvjestiteljima u Sjeni i sa svim ostalim kolegama. Hvala. Hvala, ne znam je li ovdje govornik u ime Europske pučke stranke. Teodor nije trenutno ovdje. Evo stigla i kava. Ako nema govornika u ime Europske pučke stranke, onda dajem riječ Silvi. Hvala, Sharon. Prije svega želim zahvaliti izvjestiteljici koja, koja nije došla, ali ima za to dobar razlog i zahvaljujem kolegi koju je iznio njezino izvješće. Mislim da ovo izvješće ide u pravom smjeru. Osobno me uvijek brine kada vidim da se parlament samo konzultira kada je riječ o poreznim pitanjima koja su iznimno važna i o kojima se vodi javna rasprava. Naravno i očekivanja su vrlo visoka u tom području. Što se tiče nekih konkretnih e, komentara, mislim da bismo trebali preciznije vidjeti razinu sudjelovanja u kapitalu, dakle izvjestiteljica prelazi sa 10 na 15%, dakle pitanje koja je odgovarajuća stopa, ne znam, možda bismo o tome trebali još razmisliti. Zatim tu isto tako je pitanje e, zakonski određen, zakonski propisane stope e, porezne stope u odnosu na europski prosjek. Ja ne mislim da je dobro da postoji Mislim, možda nije loše da postoji konkurencija, ali, konkurencija, ali da bude blaža. Uvijek se pitam e, kakva je stvarna situacija. U nekim zemljama postoji porezna stopa koja je utvrđena, ali isto tako i mogućnosti da se ona izbjegne. Dakle, e, bilo bi dobro vidjeti trebali govoriti o zakonski propisanom zakonski propisanoj stopi ili o realnoj stopi e, koja se obračunava e, na porez za dobit. Naravno tu je pitanje kontrole isto tako. Još jednom zahvaljujem izvjestiteljici na, na ovom izvješću. Možemo još razgovarati o nekim tehničkim pitanjima. Hvala. Sada prelazimo na Filipa Lamberca. Izvolite. Da, govorim svojim uobičajenim stilom. Da, ponekad sam e, uistinu vrlo diskretan kada nekoga vrijeđam, ali eto, ponekad sam i vrlo direktan. Naravno, ja čestitam izvjestiteljici, e, međutim jasno je da je pred nama mnogo posla kada je riječ o borbi protiv agresivnog poreznog planiranja. Prošli tjedan sam bio na seminaru opće uprave za tržišno natjecanje. Oni namiravaju nešto poduzeti u vezi s time i opća uprava za poreze također e, ima želje da nešto poduzme, ali države članice baš ne pokazuju veliki entuzijazam e, dakle za, da, to, da začepe te rupe u poreznom sustavu. Dakle, to je samo jedan od instrumenata koji su na raspolaganju u borbi protiv agresivnog poreznog planiranja. Smatram da je već bilo stvarno vrijeme da se to počne i koristiti. Sjećam se iz izvješća Gigol da smo predložili da efektivna porezna stopa ne bude niža od 75% prosječne e, zakonski propisane porezne stope. Vidim da je to i izvjestiteljica preuzela. Mi ćemo to podržati. Isto tako podržavamo i sve ostale amandmane koje je podnijela izvjestiteljica. Ja se uistinu nadam da ćemo dobiti većinu, dakle potporu većine ovdje u parlamentu. E, uistinu vjerujem da neovisno o tome što tko misli o poreznoj stopi, da ipak postoji dogovor oko toga da želimo da porezni sustav bude pravedan, da ne, ne dođemo u situaciju u kojoj velike korporacije koje imaju mogućnost da iskorištavaju ovaj ili onaj porezni sustav budu u povoljnijem položaju od malih i srednjih poduzeća. Često čujem da su mala i srednja poduzeća, pokretač inovacija, novih radnih mjesta i tako dalje. Međutim, istovremeno mala i srednja poduzeća sada uistinu e, snose najveći teret e, kada je riječ o porezima. Ako to želimo preokrenuti, onda je evo to jedan od instrumenata koji će nam omogućiti da velike korporacije plate e, onaj dio poreza koji trebaju platiti, a ne samo da primjenjuju zakon dakle na papiru nego i onako i u, nego da rade i u duhu e, u kojem je zakon sastavljen. Naravno mi ćemo dalje o tome razgovarati sa izvjestiteljicom i nadam se da ćemo e, uspjeti postići konsenzus. Hvala Jürgen. Hvala Shannon. Dakle, s našeg gledišta prijedlog komisije ide u pravom smjeru. E, mislimo dakle da su ipak e, o, o minimalnom oporezivanju kolegice Kekuz e, doista važne, znači ove 70% uobičajenog poreza i tako dalje. Dakle, to e, i to neovisno o daljem oporezivanju, dakle taj princip smatramo ispravnim i izričito podupiramo, a zajedno s onim e, E, jedan a člankom koji je predložila komisija o izbjeganju e, dvostrukog oporezivanja slažemo se međutim želimo ovdje još uputiti sljedeće u njemačkom poreznom pravu postoji slični zahtjev e, koji je naime općenitije formuliran ali je učinkovit pa bismo onda predložili pogled onoga što je predložila komisija dakle da se uzima u obzir broj zaposlenih u zemljama članicama e, i onda u odnos, da se to stavi u odnos prema broju zaposlenih u drugim zemljama jer to je jedan kriterij koji se može onda e, pomoći izbjeći e, probleme koji se događaju u nekim zemljama kao u Velikoj Britaniji i tako dalje i to na bolji način definirati E, mislimo da zapravo da se e, ovim prijedlogom neće moći u potpunosti boriti protiv e, porezno, agresivnog poreznog planiranja, nego da će se samo konsolidiranim oporezivanjem koncerna u više zemalja moći to postići, jer onda bi se dobiti poduzeća iz, u različitim državama promatrali na konsolidiranoj osnovici i također da se to mjeri temeljem e, ekonomskih e, e, aktivnosti u, u individualnim zemljama i onda se više ne bi moglo koristiti ovo agresivno porezno planiranje, dakle što se tiče ovo smanjenje dobiti, premještanje dobiti, smanjenje porezne osnovice i tako dalje. Ako se na taj sustav E, želimo preorijentirati. To u kratkom roku nije moguće, ali e, s druge strane e, fer oporezivanje u više zemalja dolazi do svojih granica i s druge strane vodi do velikih troškova odvjetnika u nekim zemljama. Dakle, da kako bismo prešli na ovaj novi princip, e, treba ćemo još puno truda, od tog smo daleko udaljeni, ali nam se ipak čini da je ova direktiva korak u pravom smjeru i stoga podopiramo e, to e, i priključujemo se i amandmanima koji su podneseni. Hvala, Astrid Luling. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Izvjestitelj u sjeni nije prisutan, međutim ja imam jedno pitanje. Budući da sam e, upravo vidjela njegove amandmane, imam pitanje možemo li izračunati tih 75% e, kada govorimo o porezu na dobit. Kao što znate, e, oporezivanje Dakle, porez na dobit je jedno kompleksno pitanje u državama članicama. Ja sam se bavila time jedno vrijeme. U nekim državama članicama su porezne stope više i istovremeno se primjenjuju um, razne olakšice, tako da je stvarni porez niži nego tamo gdje su porezne stope više u konačnici. E, zanima me, može li komisija to izračunati s obzirom na kompleksnost poreznih sustava u državama članicama? Meni se osobno ne sviđaju ti amandmani i smatram da e, će biti da će to biti nemoguće primijeniti u praksi, ovako kako stoji u tekstu. I zato me zanima e, može li komisija uistinu reći u svih 28 država članica koliko stvarno iznosi oporezivanje s obzirom na e, sve olakšice koje postoje. Have any other Želi li još netko uzeti riječ? Inače predstavnik komisije ovdje. E, pretpostavljam da ćete govoriti o poreznoj osnovici u vašem obraćanju, ali evo dajem vam sada riječ. Hvala. Hvala. Kao prvo mi bismo htjeli zahvaliti odboru na vrlo pozitivnom izvješću i uistinu imamo naj, želimo iskazati najbolje želje za gospođu Kleva. Što se tiče ovog konkretnog pitanja, mi govorimo o glavnoj stopi e, poreza na dobit, a to bi bilo oko 17,3 ili 17,4%. A u državama članicama kao što je Velika Britanija gdje je gdje se smanjivao porez na dobit za 1 postotni bod, dakle sada govorimo o 17,4%, to bi, bilo barem, to bi značilo da bi barem šest država članica moralo povećati stopu poreza na dobit kako bi se uskladile sa ovim prijedlogom koji je iznesen u izvješću. E, zbog činjenice da e, se isti dohodak mora oporezivati na isti način, to je ustavno načelo. Nije moguće imati iznos od 17,4% samo u području primjene direktive o matičnim društvima i društvima kćeri i o stranim, o dividendama iz stranih zemalja, nego bi se i dividende iz iste zemlje isto tako morale oporezivati istom stopom od 17,4%, a to znači da bi šest država članica moralo smanjiti opću stopu poreza na dobit. Dakle, premda su opći ciljevi za svaku pohvalu, u ovom trenutku teško možemo zamisliti e, da je moguće pozvati neke države članice da donesu e, tako drastične izmjene u e, svojim poreznim sustavima. Hvala. Želite li još nešto reći u ime izvjestiteljice? Hvala. Kao prvo želim zahvaliti svim izvjestiteljima u Sjeni na ovoj raspravi. Mislim da će e, Mojica u svakom slučaju postići nekakvo rješenje. Vidim da je velika većina za njezino izvješće. Astrid, e, oprostite, htjeli ste uzeti riječ? Da, ovaj odgovor zapravo nije odgovor na moje pitanje, ne govorimo o e, nominalnoj stopi, nego o realnoj stopi nakon svih mogućnosti odbitaka, olakšica i tako dalje. I mene zanima da mi komisija kaže je li u stanju e, to utvrditi. S obzirom na velike razlike u poreznim sustavima država članica gotovo je nemoguće imati za e, svaki mm, za svaku pravnu osobu, za mala i srednja poduzeća do multinacionalnih e, kompanija izračunati efektivnu poreznu stopu. Dakle, ćemo uzeti neki primjer poduzeća i onda ćemo usporediti porezne stope prema nacionalnim propisima ili ćemo primijeniti prijedlog komisije, a to je da imamo zajedničku konsolidiranu poreznu osnovicu za dobit, jer samo kada postoji zajednička osnovica, kasnije se mogu izračunati stope koje imaju smisla. Bez e, bilo kakve koordinacije i usklađivanja mjera, ako se uzmu u obzir e, mogućnosti troškova, troškova prezentacije, raznih isplata i tako dalje, e, nije moguće razumno utvrditi kolika je efektivna porezna stopa za sve moguće kombinacije koje trenutno postoje unutar Europske unije. Dobro, evo znači ipak je E, ipak se vratio na poreznu osnovicu kao što sam mu na početku sugerirala. Da, znamo da e, se na tome ne radi jako brzo u vijeću u ovom trenutku. Dakle, odgovor je vrlo teško, bez zajedničke porozne osnovice usporedbe su vrlo teške. Mi smo razmotrili nacrt izvješća. E, rok za podnošenje amandmana je 25. veljače u 17 sati. Razgovarat ćemo o njima 17.3. a glasovat ćemo 18.3. i na plenarnoj sjednici, na drugoj sjednici u travnju. Dakle, to su rokovi, vremenski rokovi koje ćemo možda pomaknuti ako izvjestiteljica bude imala pune ruke posla, no vidjet ćemo kako će se stvari dalje odvijati. Dakle, molim vas da podnesete amandmane do 25. veljače. A sada možemo prijeći na četvrtu točku dnevnog reda, to je pristupanje Hrvatske konvencije od 23.7.1990. o ukidanju dvostrukog oporezivanja u vezi sa usklađivanjem dobiti povezanih poduzeća. Gospodin Nitras je izvjestitelj na ovu temu. Izvolite. Zahvaljujem. E, dakle, ovaj izvještaj je, e, u ovom izvještaju radi se o ažuriranju konvencije o ukidanju dvostrukog oporezivanja u vezi s usklađivanjem dobiti povezanih poduzeća. Nekad smo to zvali arbitražnom konvencijom, a sve to e, posljedice dakle hrvatskog pristupanja Europskoj uniji. Od 95. je ova konvencija na snazi, a sustavno se ažurira s pristupanjem svake nove zemlje članice Europskoj uniji. Dakle, imamo jedan sustav e, postupaka, arbitražnih postupaka za ukidanje dvostrukog oporezivanja. A, e, E, Ispravljanje kod transfernih cijena i to e, omogućuje funkcioniranje unutarnjeg tržišta i transnacionalno poslovanje e, tvrtki iz Europske unije. Hrvatska je pristupila konvenciji kao što je dakle navedeno u ugovoru o pristupanju Hrvatske. za Hrvatsku. E, konvencija je e, obvezujuća od datuma koje je navelo vijeće u svojoj odluci temeljem predloga komisije i nakon konzultacije s parlamentom. Sada smo u procesu, u tijeku procesa konzultacija. Dakle, ovaj akt e, nije imao nikakvih primjedaba od strane Hrvatske niti vijeća i ja sam si uzela slobodu da predložim jedan amandman, a, a to je sljedeće. Dakle, da se nova izmijenjena konvencija bude obvezujuća od datuma objave u službenom listu strane vijeća. Dok je zapravo izvorni postupak E, nešto što bi moglo imati negativne e, posljedice ako bi se primjenjivalo retroaktivno, a postupak bi se produljio. To bi onda e, zapravo dalo Hrvatskoj dovoljno vremena, ovakav novi postupak, da Hrvatska prilagodi svoj pravni sustav, a cilj je da se u posljednjoj sesiji parlamenta usvoji ovaj akt. Hvala. Tko se javio za riječ? Izvolite. Evo samo vrlo kratko. Žele sam reći dakle, da je ovo očigledno e, vrlo tehnički izvještaj, ali svejedno mislim da je izvjestitelj e, dobro odlučio, posebice o tome kada bi trebao stupiti na snagu i mislim da ovo izgleda doista dobro i da nemam danjih komentara ovdje. Ramon, izvolite. Zahvaljujem. Ne bih e, imao ništa više za reći po ovom pitanju. Naravno da se slažemo sa, izvjestiteljem i amandmanom koji je podnio. Gospodin Nitras je u druge zemlje članice učinile su također isto to, pa sad kad je Hrvatska nova članica Europske unije, evo, podupiramo, e, naravno i sretni smo zbog hrvatskog e, ulaska u Europsku uniju, kao i primjenu ukidanja dvostrukog oporezivanja i također podupiramo amandman o stupanju na snagu ove konvencije. Hvala. E, Zvijestili u sjeni, bilo ko drugi. Gospodine Baldini, e, izvolite. Gospodinu Slavomiru Nitras na, na poslu koje je napravio kao izvjestitelj. Mislim da je njegov prijedlog amandmana prihvatljiv i ovaj, to je doista nešto što pruža mogućnost da se ne ide retroaktivno nego da evo Hrvatska dobije vremena da može adekvatno primijeniti zakon kad bude izglasan. Prema tome sve skupa je doista dobro složeno i ne vidim nikakvog razloga uključivši i amandmane da ne podržim prijedlog gospodina Slavomira Nitras. Zahvaljujem. Right. Thank you very much. So, okay. You... Dziękuję. Hvala. Dobro. Evo, svi se slažemo, nije to lijepo. Odlično, dakle, rok za podnošenje amadmana je 25. veljače, ako ih ima. Raspravljat ćemo to ponovno 17. glasovati 18. u na plenarnoj sjednici u travnju i obzirom da smo sve drugo odgodili, sad nemamo ništa podrazno i samo vas još mogu podsjetiti da u četvrtak ćemo imati sastanak, znači 20. od 9 do 12.30, a loša je vijest također da će biti sastanka u Strasburu e, na večer u ponedjeljak. Te također u četvrtak E, imamo i e, drugu polovicu glasovanja o pranju novca zajedničko, zajedno sa odborom LIBE. E, nadam se da će za to glasovanje imati i mjesta označeno za nas također tamo. Hvala. Da, u četvrtak sam rekao. da. Hvala. Ovime zatvaram sastanak.